predali na obradu odboru za pravna pitanja. Gospođa Lara Komi je podnijela zahtjev za zaštitu njenog e, parlamentarnog imuniteta, također i gospođa Gabriela Albertini prema e, članku 6 e, paragrafu 3 poslovnika smo to predali na daljnju obradu odboru za